odbijen sa otprilike 30 glasova razlike. Ja sam to na svom monitoru jasno vidio, žao mi je ako vi to niste vidjeli. E, upozorit ćemo nadležne službe i za naredna glasovanja da provjere o čemu se rade. I hvala vam što ste nas upozorili na to. Dakle, riječ je o brojčanom sastavu stalnih odbora. Imamo prijedlog e, konferencije predsjednik ka i e, tu se predlaže amandman tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, usvaja se. Dobro, provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvoren glasovanje. Prijedlog se usvaja. Dakle, u cijelosti e, stavljamo ovu odluku na glasovanje. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Zahvaljujem. Dakle, dnevni red je usvojen, kao što sam to prethodno rekao. Izvolite. Hvala gospodine eh, predsjedniče. Samo jedna točka poslovnika. Eh, čini se da eh, delegacija ukipila. mi bismo željeli također biti ovdje u vješnici za glasovanje, a čini se da zvono ne radi u našem dijelu gdje su naše prostorije. Hvala assolutamente sì Mandiamo, inviamo subito. U redu. Odmah ćemo poslati nadležnog djelatnika da provjeri ako je potrebno riješiti tehničke probleme koje ondje postoje. Što se tiče dnevnog reda, sada je na redu predstavljanje programa Malteškog predsjedanja vijećem.